gospodinu Kanjeteu. Hvala vam, gospodo predsjedavatelji, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Za mene je iznimna čast biti danas pred vama kao kandidat za novu komisiju, novo izabranog predsjednika kojeg je izabrao Europski parlament. I predstavljam se nakon što sam 13 godina proveo upravo na ovim mjestima. To su bile godine koje su bile najbolje godine u mom profesionalnom i političkom životu. Jako dobro poznajem ovaj dom i znam da je uvijek branio interes i europske vrijednosti. Ovaj dom uvijek branio univerzalne vrijednosti, demokracije, slobode, pravde, dostojanstva i jednakosti. I to su stupovi koji su učinili od Europske unije jednu od najbogatijih i najslobodnijih eh, na planetu. Te sam vrijednosti i ja uvijek branio i tako će nastaviti i u budućnosti. I ovdje mislim i na jednakost. Uvaženi kolege, za vrijeme prethodne izborne kampanje dao sam jednu nesretnu primjedbu koja je možda dovela u sumnju moju predanost jednakosti. To je doista bila jedna nesretna primjedba. Ispričao sam se u tom trenutku i ispričavam se ponovno danas ovdje pred vama. Čvrsto vjerujem da jednakost između muškaraca i žena je nezaobilazni temelj za izgradnju Europe koja je pravednija, uključivija i naprednija. Uvaženi zastupnici, želim pojasniti još nekoliko podataka koje cirkuliraju ovih proteklih nekoliko dana. Nisam unio nikakve promjene u svoju imovinsku karticu. I sve moje aktivnosti, profesionalne i političke, su u njoj jasno navedene. Što se tiče izjave o nepostojanju sukoba interesa, obavještavam vas da sam je od jučer ažurirao, dakle to izjavu u parlamentu, i to kako bi najprije u toj kartici stajali podaci o prodaji dionica tvrtki Petrogolis i Dukar, što sam i najavio prije nekoliko dana. Ni ja, niti moja e, direktna obitelj nemamo nikakve veze sa tim tvrtkama, tako da u tom smislu sam zapravo otišao dalje od onoga što traži propisi. Osim toga, dao sam ostavku na mjesto predsjednika zaklade FAES, nakon što sam nominiran za kandidata za povjerenika. Osim toga, uključio sam i e, dužnost predsjednika izbornog odbora moje stranke za vrijeme godina 2008. do 2011. I to sam izmijenio i poslao e, u životopis koji sam poslao parlamentu. Ovaj parlament je ključni dio demokratskog života Europske unije i zbog toga želim s vama voditi intenzivan politički dijalog. Dijalog iz kojeg će izaći svi naši prijedlozi. Zbog toga računajte na moju raspoloživost, mene i mojih službi, svaki puta kada to budete smatrali potrebno. Doći ćemo, objasniti, poslušati i naučiti. Čvrsto vjerujem da nam je dijalog pomogao da kao evropljani izađemo iz okvira nacionalnih egoizma i stvorimo ovaj zajednički projekt solidarnosti Europske unije. Iz tog pristupa e, prihvaćam ogromnu odgovornost koja mi je povjerena kad sam predložen kao povjerenik za klimatske i energetske politike. To su dvije politike koje će definitivno obilježiti budućnost naraštaja, i koje će nas učiniti još jačima. Moja su uvjerenja nepokolebljiva. Europska unija mora voditi na globalnoj razini klimatske borbu protiv klimatskih promjena te osigurati u isto vrijeme konkurentnost Europske unije i stvaranje radnih mjesta. I samo na taj način ćemo uspjeti da naši napori u borbi protiv klimatskih promjena budu trajni i da nam daju konkretne rezultate. Moje političko iskustvo kao ministar, kao ministar zaštite okoliša, moje političko djelovanje je uvijek išlo u smjeru borbe protiv klimatskih promjena. Europska unija mora voditi tu bitku, ali istovremeno pretvoriti i u jednu mogućnost. Radio sam zajedno sa gospođom Hedegard, koju ovdje najtoplije zahvaljujem na njezinom radu i znam e, za sve glavne aktere i znam sve bojazni. Isto tako sam naučio da moramo biti hrabri i ambiciozni u ovim politikama. Dame i gospodo, Odluka o objedinjavanju ova dva resora je znak koliko, je važno koliko su te politike važne. Ja mislim da je to vrlo ambiciozna politika i klimatska i energetska politika su zapravo dva lica iste modelje. Zbog toga je vrlo dobro da će se samo jedan povjerenik baviti ovim djelokrugom. Mislim da ćemo na taj način biti dosljedniji u našim instrumentima, u našem djelovanju i da ćemo na taj način zajamčiti bolje sinergije prijedlog Europske komisije za klimatski energetski okvir za 2030. E, je vrlo pozitivan. Izazovi su brojni. Moramo napredovati i to brzo prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljičnog dioksida, znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova, izgraditi sustav energije koji će osigurati energiju svim potrošačima, smanjiti ovisnost o uvezenoj energiji, te stvoriti nove mogućnosti za gospodarski rast i za stvaranje novih radnih mjesta. I sve ovo nećemo uspjeti ostvariti ako ne ujedinimo naše napore i ako ne budemo imali jedan učinkovit i dosljedan okvir. Uvaženi zastupnici, dobio sam vrlo jasan mandat od strane gospodina Junkera, mandat koji ću odraditi od prvog dana i to koncentrirajući se na sljedeće aspekta. Ključno je voditi borbu protiv globalnog zagrijavanja i to na samitu u Parizu 2015. i to kroz definiranje vrlo ambicioznih ciljeva. I zbog toga ovu, iskoristit ću ovu priliku da naglasim da je Europsko vijeće u listopadu definiralo vrlo ambiciozne termine e, rokove za smanjenje emisija. Ovo je kolektivna odgovornost koju ne smijemo ignorirati. Europsku uniju moramo pretvoriti u predvodnika u korištenju obnovljivih izvora energija, neophodno za borbu protiv klimatskih promjena, ali isto tako i za stvaranje održivih radnih mjesta. Volio bih da cijeli svijet poveže riječ obnovljivo s riječju Europa. I, a osim toga moramo osigurati i da naša mreža bude moderna i e, kako bismo uspjeli iskoristiti sve prednosti takve energije moramo učiniti od Europe najučinkovitiji kontinent u potrošnji energije. E, novoizabrani predsjednik Juncker je bio vrlo jasan. Novi cilj energetske učinkovitosti do 2030. je 30% i to je neophodni minimum. Ja ću raditi zajedno s vama kako bismo razvili politike koje su potrebne za ostvarenje tog cilja. No sve, sve to moramo učiniti imajući na umu da uspostava energetske unije sa politikom koja se koncentrira na klimatske promjene je ključni dio za naš prosperitet. Dame i gospodo, živimo u vrlo turbulentnim vremenima, sve je veća nestabilnost e, izvan granica Europske unije, a to nosi sa sobom vrlo opipljive posljedice. Najprije moramo osigurati opskrbu plinom ove e, jeseni ove zime. 26. rujna povjerenik Ettinger je predložio prijedlog sporazuma s Ukrajinom i Rusijom kako bi se izbjegli problemi s opskrbom plina. Vjerujem u diplomaciju kao instrument razumijevanja i nadam se da će razum prevladati kako bismo izbjegli situaciju koje se sve strane boje. I zbog toga vjerujem da će taj sporazum uspjeti. Uvaženi zastupnici, ranjivost Evrope e, ranjivost Europe je ogromna zbog energetske ovisnosti i zbog toga energetska sigurnost mora biti politički prioritet. U tom smislu, kao povjerenik za klimatske i energetske politike, doprinijet ću postizanju Europske unije energetike uz ambiciozne politike Mm, za klimatske promjene koja će se temeljiti na sljedećim stupovima. Najprije će to biti smanjenje potrošnja energija. Moramo nastojati unaprijediti energetsku učinkovitost i nakon 2020. i to posebice u sektoru izgradnje zgrada, prevoza i ostalim industrijama. Zatim moramo postignuti, postignuti pravo jedinstveno tržište za energetiku, a zato nam je potrebna potpuno e, povezana mreža između svih zemalja članica i na taj način stati na kraj svim izoliranim dijelovima. A naravno, naši potrošači moraju nam biti prvi kad o tome razmišljamo. Zatim moramo diversificirati izvore energije i, i puteve opskrbe, te dopustiti e, obrnute tokove energije. Brzo otvaranje južnog toka predstavlja ključni E, element energetske politike Europske unije u smislu i diversifikacije i sigurnosti opskrbe. Zatim moramo raditi na razvoju inovacije i novih energetskih tehnologija. Moramo raditi na e, smanjenju troškova te na uvođenju novih tehnologija sa niskim udjelom ugljičnog dioksida te energetski učinkovitost. Isto tako moramo povećati vlastitu proizvodnju energiju. Moramo raditi na unapređenju koordinacije politika i to na nacionalnoj razini i uspjeti da Europa postaje, govori prema trećim zemljama samo jednim glasom. Osim toga u Europi trebamo zajednički sustav energetskog upravljanja. Uvaženi zastupnici, planiram postići potpuni razvoj okvira za 2030. i to usklađujući sve instrumente koje imamo kako bismo postigli taj cilj. I sada ću vam izložiti neke ideje. Radit ću na jačanju sustava trgovinja emisijama stakleničkih plinova. Moj prioritet će biti e, uspostava rezerve za stabilnost tržišta kako bismo dali strukturnu stabilnosti tržištu ugljika. Isto tako planiramo raditi na jačanju sustava ETS kako bismo osigurali ispunjavanje novih klimatskih e, ciljeva za razoblje nakon 2020. Osim toga, planiram raditi na zakonodavnom prijedlogu o distribuciji ciljeva za emisiju stakleničkih plinova koji nisu pokriveni sustavom ETS. Na taj način ćemo e, osigurati da se napori raspodijele kroz sve sektore. Što se tiče sektora prijevoza, bit će potrebno prilagoditi sve sisteme kako bi ih se pronašli odgovarajuće ravnoteže. I naravno, prijelaz na niskougljično gospodarstvo mora ići ruku pod ruku s istraživanjem i inovacijama. Prioriteti koje sam izložio će doprinijeti u borbi protiv nezaposlenosti i to posebice e, protiv nezaposlenosti mladih. A e, u tom smislu gospodin Juncker će predstaviti paket za zapošljavanje rasti i ulaganja koje će doseći oko 300 milijardi eura. Naporno ću raditi kako bi klimatske promjene i e, energetika bili prioritet tog prijedloga. Vjerujem da borba protiv klimatskih promjena i borba za bolju energetsku politiku ne poznaje političke boje. Ne, postoji niti jedna osoba na ovom planetu koja se neće dotići problemi klimatskih promjena. Ne postoji ni jedan kutak Europe, ni jedan dom, ni jedna tvrtka koja neće snositi posljedice, uključujući one energetske prirode. I zato s vama želim voditi ovu borbu u ovom izazovu i zbog toga molim vašu podršku.